Prezident David Sassoli, eh, Dragi predsjedniče Sassoli, dragi Šal, draga Ursula, prije svega ću odati počast i zahvaliti našim eh, bolničarima, liječnicima, negovateljima. Također izražavam poštovanje onima koji pokazuju snagu naše demokracije i koji govore o tome da možemo jasno i snažno odgovoriti na ovu krizu. U Europi je potrebna e, solidarnost, moramo svakodnevno to pokazivati u, e, našem djelovanju. Za sve nas ovo vrijeme je teško, no e, u svakom slučaju ova kriza će stubokom promijeniti naša ponašanje. Moramo isto tako pokazati koje lekcije izvlačimo iz ove krize. Prvo, moramo u svakom slučaju izvući sve lekcije, to je naša odgovornost. Nećemo funkcionirati na bolji način ako ne priznamo da u početku neaktivnosti komisije i država članica što se tiče jedinstva je nešto što je ostavilo gorak okus e, u ustima naših građana. Ne smijemo dopustiti virusu da nas onemogući. Potrebne su nam maske za virus, ali isto tako moramo skinuti maske i reći jasno koje su bile naše pogreške. Moramo osmisliti Eh, održivije sustave. Europa treba suradnju i to na način kada smo vidjeli da e, vlakovi u Europi i helikopteri eh, prenose one koji su bolesni iz jedne države u drugu. Nedostatak e, spontane e, suradnje i solidarnosti mora biti e, zapravo riješen time da ćemo stvoriti strukturu, formalnu strukturu koja će onda reagirati sljedeći put. Moramo u svakom slučaju sada misliti na tom, smisliti taj europski mehanizam na području zdravstva. A isto tako čuli smo to da ćemo napraviti sve kako bismo spasili gospodarstva. Whatever it takes. U svakom slučaju ni jedna e, država ne može sama reagirati u europskom području e, ili izvan euro, e, europodručja. E, moramo biti solidarni, a ne solitarni moramo imati snažan plan oporavka novi e, plan Marshall kao što je rekla predsjednica komisije uključujući digitalnu i zelenu dimenziju. Moramo biti ambiciozni kako bismo osmislili tu strategiju. Kad govorimo o ulaganju, u, o zapošljavanju, o malim i srednjim poduzećima, to ćemo raditi za njih. Moramo također imati unutarnje tržište koje ćemo poštivati i ojačati. Treće, autoritativni e, režimi, moramo to reći, nisu e, bolji u rješavanju kriza od demokratskih društava. E, strah, laž, i povlačenje u sebe su otrov prije svega, a ne lijek. Moramo se osnivati na naše vrijednosti, individualne i zajedničke vrijednosti i slobode i ništa i nitko to ne smije dovesti u obzir. Moramo na, također napraviti sve kako bismo spasili našu demokraciju svim sredstvima tu se postavlja jedno pitanje. Kakva će biti Europa nakon ove krize? Hoće li biti mamut sa staklenim e, nogama ili će biti brza i reaktivna Europa koja će biti uvijek tamo gdje treba? U svakom slučaju, ono što je izuzetno važno da imamo proporcionalni odgovor e, i zapravo budućnost Europe će bita, biti proporcionalno našoj sposobnosti da radimo zajedno. Moramo iskoristiti ovu mogućnost kako bismo pospremili našu europsku kuću hrabro, čvrsto, sa puno napora kako bismo stvorili i jaču i snažniju i demokratskiju Europu. Ovo mora biti mogućnost kako bismo se e, borili protiv naših hipokrizija, laži, predrasuda i tako dalje. I to lekcijama koje ćemo naučiti iz ove krize. Hvala. Grazie, presidente Hvala, gospodine A sada Marko za e, ide. Hvala predsjednice von der Leyen, hvala gospodine eh, Michel na vašem sudjelovanju. Jako je važno da smo ovdje Tražimo od lokalnih i regionalnih vlasti da čine svoje, a i mi trebamo biti tu i učiniti svoj dio e, posla. Ja sam iz e, sjevernog dijela Italije i Lombardija mi je prilično blizu. Svi iz moga mjesta poznaju nekog prijatelja ili rođaka koji se nalazi u očajnoj situaciji ili je bolestan ili preminuo. Neki možda nisu shvatili to da su ljudi frustrirani da su u teškoj situaciji i sami se nose s ovom e, krizom. Prepušteni su sami sebi u karanteni ili jednostavno nemaju mogućnost da im voljene osobe pruže podršku. Neki su u bolnicu, a neki ljudi su doživjeli to da ne mogu svoje najmilije pokopati. Ovo je i ljudska i ekonomska kriza. Imamo poduzeća, eh, imamo samozaposlene osobe, imamo ljude koji se žele vratiti na posao i u proizvodnju, a to ne mogu. Zbog toga moramo osmisliti osmisliti neke standardne postupke u tu svrhu. Na taj način će se i gospodarstvo i proizvodnja moći nastaviti uz sigurnost svih radnika. Trebali bismo se vratiti na posao, ali uz sigurnost. To bi trebalo biti što je ranije moguće. Postoje pravila koja postoje na europskoj razini, a od kojih sada treba odstupati. Jako je važno zapitati se određena pitanja na temelju vlastite savjesti. U proteklih nekoliko godina Europa je rasla manje od bilo kojeg drugog dijela svijeta. Naravno da su postojali vanjski čimbenici koji su to uzrokovali, ja, ali bilo kakva kriza je nešto što nas može potkopati. Ne smijemo ponoviti greške koje smo činili u našem zdravstvenom sustavu jer smo tako manje otporni na bilo koju vrstu kriza, poznatih i nepoznatih. Do sada je Europska unija ulazila u neke trgovinske sporazume zbog kojih nismo mogli proizvoditi. Francuski predsjednik je recimo rekao da to nije u redu, da moramo biti autonomni, da moramo zavisiti sami od sebe i to ne samo u poljoprivredi već i u drugim sektorima. Što se tiče znanosti ili istraživanja, sa vijeća za istraživanje ostupila je osoba koja je rekla da je na europskoj razini jednostavno nemoguće raditi. I to je nešto što je odraz istinskog stanja stvari. Pokušavamo raditi na europskoj budućnosti, ali moje mišljenje je sljedeće. Treba ne samo komunicirati tako da se brani Europsku komisiju. Europska komisija je žrtva lošeg komuniciranja um, u proteklih nekoliko godina. Naravno, sada se možemo osloniti na proračun i možemo ga koristiti, ali ja osobno mislim da u njemu nema dovoljno novaca, da nema dovoljno sredstava da sve države članice učine ono što trebaju učiniti. ECB ne funkcionira kao Bank of England i zbog toga ćemo morati platiti skupu cijenu. Europsko vijeće treba odigrati važnu ulogu. E, Sastaće se i trebati donijeti važne odluke. Nažalost, svjedočili smo e, strašne rasprave u talijanskom parlamentu o ESM-u i Italija se nalazi u velikoj krizi, ali siguran sam da će iz nje izići. Nisam pritom siguran kako će se Europa izvući. Mislim da države članice još i mogu nekako iz ovoga izići, ali Europska unija ne. Hvala lijepa a sada gospodin Filip Lamberts. Hvala. Poštovani predsjedniče, predsjednice, europski građani i građanke. Javljam se iz hemicikla u zgradi Europskog parlamenta koji je srce demokracije Europske unije. Ovo je teška i ozbiljna situacija. U ovom trenutku smo svi žrtve krize uzrokovane COVID-19. Mnogi ljudi izgubili su živote, pa nekima i najmilniji, a neki pate zbog mjera izolacije i karantene. Neki stavljaju život na kocku kako bi se brinuli za žrtve i za one kojima je život ugrožen. Mi dolazimo na radna mjesta samo zato kako bismo omogućili da društvo funkcionira funkcionira. Takvih ljudi ima, a ovakvu krizu nismo imali od 45. Ova kriza na vidjelo izvlači sve pukotine u našem društvu. Sve ono što su politički vođe ignorirali i to predugo vidimo i da mjere štednje ubijaju. Sada svjedočimo tomu da zbog mjera štednje tisuće i tisuće ljudi gube živote. Neki samo trče za profitom i zbog toga čine društvo općenito ranjivijim. Milijuni ljudi u manje od mjesec dana izgubili su radna mjesta i za koji mjesec neće si moći priuštiti niti osnovne živešne namirnice. Jednako tako neka poduzeća se ne mogu nositi sa ovim niti su vlade donijele prikladne mjere. Prije mjesec dana smo razgovarali o riziku od siromaštva i nejednakosti, a sada imamo ljude koji trpe siromaštvo, nejednakost, nepristupačnost obrazovnih usluga, dostojanstvenog stanovanja i tako dalje. Sve je to nešto što ukazuje na slabosti društva. Te nevidljive građane i građanke sada ne možemo zaboraviti. Upravo iz tog razloga želim sada sve upozoriti na rizike koji prijete našem društvu. Kao prvo, tu su ljudi koji su u ranjivoj, osjetljivoj situaciji, žive u malenom prostoru ili nemaju stambeni prostor. Neke se drži u kampovima, u neljudskim uvjetima na rubovima granica Europe. Neki žele pobjeći od siromaštva i pobjeći od rata i sukoba a imaju najgoru moguću sudbinu i ova će ih pandemija najjače pogoditi. Moramo se nositi s ovom krizom i recesijom kao i prije deset godina sa financijskom krizom, ali ako to učinimo na iste načine onda ćemo problematiku samo pogoršati. Nadalje, ovo je udar na demokraciju koja slabi. To već možemo vidjeti u Mađarskoj. Demokracija je nešto što je sada na drugom mjestu. Svjedočimo i tomu da se poduzimaju određeni koraci kako bi se neke zemlje pretvorilo u policijske države zbog ove krize. Kao treće, imamo još nešto. Ovu pandemiju se koristi kao izvrstan alibi, kao izgovor kako bi se odgađalo reakcije i odgovore na klimatske probleme, čime se moramo baviti. Priroda je još uvijek tu. Jednako tako zbog COVID-19 okolišna pitanja i klimatska pitanja nisu manje važna. Bilo kakvo usporavanje rada na tim pitanjima imat će dugoročne strašne posljedice i gore od ove pandemije. Kao četvrto, čini se šteta transnacionalnom projektu Europske unije. Nema izvoza i spriječava se provoz ključne opreme i materijala što odašilje stravičnu poruku moramo reagirati na pravilan način. Europska unija ima sredstva kako bi zajednički izgradila svoje gospodarstvo, ali to treba učiniti zajedničkim snagama. Želimo li to učiniti zajedno, onda se moramo okupiti, zbiti redove, ostavljati druge po strani i ostavljati ih prepuštene samim sebima. Nešto je što će na kraju pred osudu staviti samu Europsku uniju. Dakle, želim da Njemačka, Austrija, Finska i sve ostale zemlje koje se ranije nazivalo razumnim zemljama trebaju doprinijeti obnovi Europe. Gospodarska solidarnost cijena je koju se mora platiti kao reakciju na ovu krizu. Strašno je slušati vođe koji govore o proračunskoj disciplini kada su proveli desetljeća i desetljeća u aktivnostima kojima su otimali ljudima putem poreznih politika ono što je trebalo pripadati njima. Znamo što koje skupine čine. Mi pripadamo skupini koja se ne predaje, ne odustaje na prvi znak krize. Sada smo odlučniji i predani svojim ciljevima, više no ikad. Imamo i neke prijedloge. Multinacionalne kompanije, i ljudi koji su nam na čelu, ljudi koje poznajemo kao ulagače treba sada staviti pod povećalo i zapitati se koliko su oni uistinu ključni i nužni u našem društvu. Ključni su ljudi koji proizvode hranu, koji nas prijevoze od točke A do točke B, koji prikupljaju otpad. To su ljudi Znači i rad se oslanjamo u svom svakodnevnom životu. Postoji i sekundarna žrtva ove krize, a to je financijsko tržište. Financijsko tržište koje je ranije upravljalo svime. A istina je sljedeća. Spašavanje ljudskih života tiče se toga da se doslovno spašavaju životi i demokracija. To je ono što je u interesu svih. Pretrpili smo velik udarac. Svi mi koji se borimo za prirodu, a svi smo mi dio prirode. Ne ispuštajmo to iz vida. Moramo biti svjesni pravila i moramo ih poštivati. Sljedeća žrtva na udaru ove krize mogla bi biti glad, neutaživa glad za uzimanjem, za uzimanjem sve više i više, što god možemo dobiti i čega god se možemo dočepati. Želja za prikupljanjem sve više i više stvari nije odgovor. Treba razmišljati o tome na koji način izgraditi instrumente i kapacitete putem kojih ćemo se boriti protiv ovakvih kriza čovječanstvo je do sada bilo definirano putem maksimiziranja profita. To treba dovesti u pitanje. Život se ne svodi na standard života i luksuzne stvari, već se svodi na ljudsku interakciju i takve aspekte. Dame i gospodo, ovo jest velik udar na znači čovječanstvo i na ovu planetu. Ali sada je trenutak da se zapitamo kojim putem ćemo dalje krenuti. Bilo bi neodgovorno samo govoriti o tome da se treba nekako sve vratiti u one tokove kako je sve išlo prije ove krize. Ova kriza je na vidjelo izvukla sve ranjivosti našeg društva koje su posljedica neoliberalnog društva. Trebamo se okrenuti okrenuti prema sebi, ali tako nećemo biti otporniji na krize. Moramo razmisliti o ravnoteži, ravnoteži u preraspodjeli bogatstava, i ovo je jedan poziv da ponovno promislimo o nekim temama, da ponovno promislimo o društvu i o samom životu, životu svakog pojedinačno. Uz to svakako moramo riješiti hitne potrebe koje proizlaze iz ove krize. Treba razmišljati o novom načinu života, novom načinu proizvodnje, prometa i suradnje. Mi smo za tu promjenu spremni. Što se tiče europskih institucija i političkih vođa koje predvodi predsjednik Europskog vijeća, kada je riječ o ovoj pandemiji, i hvatanju u koštac s ovom krizom. Možemo vidjeti da je na udaru i sama ideja o Europskoj uniji i sama Unija. Ako ne zbijemo redove ovdje u Europi, Bjelodano je da će nacionalizam, egoizam i nacionalni interesi pobijediti. Sada je na svima nama da iznađemo zajednički put. Hvala. Hvala vama gospodine Lamberts. A sada nam se od kuće javlja gospodin Rafaele Fito. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče sa soli. Hvala na tomu što ste mi dali ovu priliku da vam se obratim. Nadam se da ćemo uskoro moći nastaviti raditi u zgradi parlamenta i koristiti uredske prostorije tamo i to što je moguće ranije. Ja bih s vama podijelio određene misli kao talijan. Ovdje imamo desetke tisuća ljudi koji su žrtve COVID-19 i o kojima treba razmišljati u ovoj dramatičnoj situaciji. Želim naglasiti ovdje to da liječnici, zdravstveni djelatnici, volonteri, policajci daju sve od sebe i zaista pomažu da se nosimo s ovom pandemijom. Ključno je međutim ne samo da se razmišlja o onome čemu se nadamo, već je vrijeme da se uistinu zapitamo što se ovdje dogodilo. Neke stvari treba jasno i glasno reći. Europa je bila potpuno nespremna. Bila je potpuno nespremna za koordinacijsku ulogu koju je trebala odigrati. Neke države članice ponijele su se strašno sebično u vrijeme kada se govorilo o solidarnosti kao nekoj krilatici za kojom bi se svi trebali voditi. To solidarstvo trebalo je pretočiti u konkretne mjere i konkretnu pomoć prema svima onima na najjačem udaru ove epidemije treba razmišljati o tome što nam slijedi u narednim danima i mjesecima. Osim zdravstvene tragedije, ovdje se radi i o događaju zbog kojeg trebamo razmišljati o ekonomskim okolnostima. Osim ljudske tragedije, ovo će biti i ekonomska tragedija koja će za sobom povući strašne i nepovratne posljedice za ljude i za države članice. Zato je sada pravi čas da iznesem neke svoje opaske. Kao prvo, imam strašan dojam da ćemo se vratiti na isti način razmišljanja kojem smo svjedočili prije pandemije, tijekom rasprava i tijekom razgovora. Da ćemo se vratiti na stavove koji su postojali ranije, a koji i danas među nekima postoje, a protiv kojih smo ja i moja grupacija. Ne želimo instrumentaliziranje um, uh, zakona, članka 7. Ono što čini određene vlade, što je potpuno neprihvatljivo u ovako hitnoj situaciji. Uz to mislim da naglasak treba staviti na gospodarsko djelovanje. Morat ćemo poduzeti neke korake koji će biti decidirani i jasno na pomoć našim građanima, radnicima, poduzećima u području poljoprivrede, e, turizma, proizvodnje i u svim ostalim sektorima koji sada prolaze kroz vrlo tešku situaciju, a moraju se pripremiti za budućnost. EIB i ostali europski instrumenti. Važne su inicijative koje treba iskoristiti, ali treba jednako tako ukinuti i birokraciju koja sve otežava. Treba iskoristiti europski proračun. Neki ljudi su ovdje o tome govorili. Ako ne preuredimo način na koji se koristi europski proračun, nećemo uspješno provesti programe o kojima smo ranije govorili. Recimo, europski zeleni plan. Nemoguće je sada uopće u ovom kontekstu promišljati o tome. Moramo ponovno razmisliti o izborima za koje se odlučujemo. Moramo osmisliti e, jasne i djelotvorne e, reakcije i instrumente koji uistinu pokazuju europsku europsku solidarnost. To je ono što europske građani i građanke očekuju. Mi ćemo i svoje grupacije na taj način i doprinijeti. Hvala lijepa. A sada gospođa Obri, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, zastupnici, zastupniče. U ime Ujedinjene ljevice želim reći da se i mi pridružujemo izrazima sućuti prema svim žrtvama i zahvalnosti prema svima na prvoj liniji koji pomažu i koji iskazuju solidarnost pa i u ovom parlamentu e, u pogledu krize kroz koju prolazimo. Europske države članice moraju se okupiti, moraju zajednički planirati u zdravstvenom smislu i svim ostalim smislovima. To je jasno svima. Ali valja još nešto vrlo jasno izreći. Budemo li u ovom parlamentu samo nastavili sa razno raznim raspravima, raspravama iz proteklih mjeseci, od toga ništa. To treba nadići. Treba se zapitati što je uzrokovalo ovakvu krizu. Mi nemamo niti jednu jedinu riječ u rezoluciji o proračunu za zdravstvene sustave. Na koji način se uhvatiti u koštac sa ovakvom zdravstvenom krizom ako ne shvatimo da smo u krizi i zbog mjera štednje. 80% kapaciteta u zdravstvenim sustavima izgubljeno je u proteklih 10 godina. Mjere štednje su ubile zdravstvene sustave. Jednako tako, od 2011. do 2018. komisija je izdavala preporuke prema državama članicama da režu proračun za zdravstveni sektor. Rezalo se i sredstva za bolnice. Razmislimo malo o tome i izvucimo političke pouke danas. Naša je politička dužnost pokazati da jasno odbijamo mjere štednje jer je rezultat mehanizma za stabilnost bio strašan. Ljudi umiru. Italija ne zna što da čini. Ja se sramim toga kako je ovaj dom šutio i postupao. Italija trpi teške terete. A postoji još jedan tabu o kojemu se ne govori, javni dug. To su liberali uvijek koristili kao neki mač. Ja zaista ne vjerujem da niste shvatili koju pjesmu uvijek pjevaju svi poslodavci i organizacije poslodavaca. Treba raditi više, treba raditi za manje. Tu smo pjesmu svi čuli tisuće puta i svi ju znamo na pamet. Ljudi plaćaju cijenu ove krize, a najviše najsiromašniji koji su bili na najjačem udaru. Oni koji su na radnim mjestima na liniji na prvoj e, crti obrane su također na udaru ove krize. Međutim, iako se sada čini da je e, ovo jedna e, kriza koju nećemo moći nadići, treba se sjetiti riječa, riječi Alberta Kamija kada nam ljudi govore da ćemo dugo trebati stezati remen i štedjeti. Treba nekako naći izlaz iz toga. Znamo što čine multinacionalne kompanije. Znamo gdje novac završava, ali znamo i to da monetarne politike treba koristiti tako da se ne vraćamo prema mjerama štednje i prema mutualizaciji dugova. Zašto ne, ne bismo imali izravno financiranje e, država članica iz središnje e, banke kao što to čini Bank of England? Dakle, dame i gospodo, treba razgovarati o onome što je do sada bilo tabu. To je jedini način da se nosimo s ovom krizom i da riješimo između ostalog i klimatska pitanja. No, drugi radi okreću glavu treba održati istinsku i otvorenu raspravu prije nego što bude prekasno za to. Nemojmo biti samo promatrači. Budimo hrabri i iskoristimo, iskoristimo oružje koje imamo za borbu s ovom katastrofom. Hvala lijepa, gospođo Obri. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala. Najprije zahvaljujem predsjednici von der Leyen i e, Charlesu Michelu e, koji su nam uputili ove riječi u ovom kriznom razdoblju. U doba krize vidimo koliko e, je uzak djelokrug rada ovih institucija. Budućnost ovisi o tome kako ćemo upravljati ovom krizom. No, nažalost, EU nema baš Um, e, dobro iskustvo u upravljanju ranim krizama. Financijska kriza iz 2008. još uvijek za sobom povlači kri, e, posljedice, a EU se nije ponijela dobro, posebno na periferiji eurozone. Imali smo i druga pitanja koja su loše rješavana, a imala su i dugotrajne posljedice. Zato nam preostaje samo nada da će se ovom krizom upravljati bolje. Gospodine Michel, rekli ste da ste pod pritiskom građana i da treba reformirati institucije. U pravu ste. Kada vlada ovakva kriza, nužna je reforma institucija. Ako do reforme ne dođe, Građanice EU otpisati i okrenuti se nečemu što je jasnije, transparentnije i učinkovitije. Ne bude li se EU prilagodila, onda će se svi protivnici dići na noge, ukazivati na probleme i od toga profitirati. Postkovidska era treba počivati na načelu solidarnosti, to smo već danas čuli, ali i na subsidijarnosti, što obuhvaća rješavanje lokalnih problema koliko je god to moguće na lokalnoj razini. A države članice nekada i jesu u boljoj poziciji djelotvorno i učinkovito e, provoditi mjere. Ovo je izazov koji treba koordinirati globalno, regionalno i lokalno i na tim razinama i djelovati. Što god učinimo sada treba biti priprema za budućnost. Hvala. Hvala kolega. Sanchez. A sada gospođa Delange, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Posljednji put kada sam se ovdje javila za riječ govorila sam o herojima i heroinama ove krize. Moja sestra recimo e, koja e, e, inače um, radi kao liječnica, pomaže ljudima kada um, se koljeno ili kuk, a sada pomaže ljudima koji su žrtve korone, ljudima koji nemaju pristup voljenim osobama eh, i liječnicima i medicinskim sestrama koji gube svoje pacijente katkada i sve svoje pacijente za koje su zaduženi. Ono što je sada nužno onima koji rade na terenu. Nije birokratska, činovnička rasprava o jedinstvenom tržištu. I nemojte me sad krivo shvatiti. Jedinstveno tržište treba zaživjeti nakon ove krize. Kao i investicije, kao i aktivnosti Europske komisije i korištenje europskog proračuna. Nemojte me krivo shvatiti. To jest potrebno. Ali ono što radnicima treba su maske na licu, oprema na tijelu i europsko srce koje pokazuje da će učiniti nešto i da nikada više nećemo dopustiti da Europa bude ovoliko ovisna o drugim dijelovima svijeta kada je riječ o ključnoj, nužnoj opremi u svakodnevnom životu. Dakle, što joj treba? Solidarnost na dijelu. Ja govorim o tome da smo recimo pacijente iz Nizozemske prevozili u Njemačku. To je u redu i ne trebamo slušati vijesti o tome kako Rusija pomaže više Italiji od Europske unije. To ni nije točno, o tome treba jasno progovarati. Ono što treba radnicima je da će Europa e, jasna poruka da će Europa izvlačiti pouke da nećemo imati da jedni rade jedno, susjedna zemlja drugo ne želimo da vijeće ponavlja svoje e, greške. Jednako tako komisija je neke stvari željela učiniti, a onda su i neke države stale na put. Komisiji želim reći i mojoj sestri i drugima pokažite da Europa može učiti iz vlastitih grešaka i da može raditi bolje. Hvala lijepa. Hvala gospođi Delange. A sada gospodin Benifej, izvolite. Hvala predsjedniče. Pozdravljamo sve mjere koje su do sada donesene u borbi protiv COVID-19, ali trebamo biti ambiciozni i imati opipljive rezultate za sve građane, posebno one najosjetljivije, siromašne, žene, osobe s invaliditetom, starije građanke i građane i one koji se boje. Treba iskoristiti fond za najpotrebitije. U narednim mjesecima biti će potrebno više resursa resursa. Postoje prognoze da će doći do posta, do pada od 7,5% BDP-a. I zbog toga nam trebaju investicijske banke koje će podržati razno razne projekte i programe pomoći. Zato nam treba jedan ogroman plan oporavka već se mobiliziraju milijarde eura sredstva. Svaka država članica treba odlučiti o tome što želi, ali neke stvari nisu dovoljne. Zato mi je drago da parlament želi objaviti rezoluciju u kojoj se predlaže fond za oporavak u kojemu će se koristiti zajedničke obveznice na europskoj razini. Vijeće to ne bi trebalo ostaviti po strani. Ne radi se ovdje ovdje o milostinji ili dobrodušnosti. Ovdje se radi o iskorištavanju prednosti europskog modela funkcioniranja. Mi smo danas čuli neke citate od predsjednice komisije, ali ovo je ključni trenutak u povijesti i nije samo trenutak za citate. Ovo je trenutak da se zasuču rukavi i da se djeluje u stvarnosti. Većina građana od nas to i traži. Trebamo pokazati da smo dorasli zadatku, ne smijemo iznevjeriti građane i građanke. Hvala lijepa, gospodine Benefe, gospodin Sežone. Hvala. Predsjedniče, hvala Dakle, zastupnici i zastupnice, danas ćemo glasati o nečemu što je najvažnije za ovaj saziv. A zašto? Zato što je ova rezolucija nešto što proistječe i samih građana i građanki Europe. Treba proći kroz ovaj test i vidjeti kako riješiti interese građana Europske unije. Ovo nije tekst koji pripada bilo kojoj političkoj grupaciji ili zemlji. Ovo je nešto što će biti na korist zdravstvenih djelatnika u svim dijelovima Europe, a koji trebaju europsku zdravstvenu strategiju. To je potrebno i e, vozačima autobusa, kamiona, želimo proizvodnju zaštitne opreme, želimo maske koje će se proizvoditi ovdje, želimo da poduzeća zažive, ali za to nam trebaju dodatna sredstva i iz EIB-a. Mi kao demokrati želimo braniti vladavinu prava, to je važno i u Mađarskoj. Želimo učiniti sve za djecu u Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj i drugdje. Želimo zaštititi i ljude na tržištu rada, želimo zajednički ulagati. Između ostalog, želimo raditi i na tome da nemamo mutualizaciju ranijih dugova, ali da imamo olakšavanje dugova koji sada postoje. Zastupnici i zastupnice, ova je prostorija prilično prazna, ali naše su aspiracije zajedničke. Zastupamo više od stotinu političkih stranaka širom Europe. Mi smo europski građani, Izabrali su nas europski građani i ovdje smo se usuglasili glede rezolucije. Neću sada nabrajati sve o čemu ćemo glasati u nadolazećim tjednima. Iako se činilo da je Europa podijeljena, a Europsko vijeće djeluje na način na koji djeluje. Ja želim ovdje odaslati jednu jasnu poruku i upućujem ju vijeću, čelnicima država i vlada. Dami i gospodo, želite li neki dogovor? Pa dogovor je ovdje. Imamo ga u svojim rukama. Ovdje vidimo da želimo učinkovitost, da želimo djelotvornost. Slušajte zastupnike i zastupnice ovog parlamenta, slušajte građanke i građane Europske unije. Mi smo na sebe preuzeli ovu odgovornost, a sada je red na vas. Sada je red na vijeću da se dokaže. Hvala. Hvala lijepa gospodine Sežorne. A sada gospodin Thierry Marijani. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Što se tiče ove zdravstvene krize, strašno je naći se u situaciji da ste nespremni. To je i nedopustivo. Ne samo da vlada populizam, već i neodlučanost, neodlučnost. E, gospodarstvo je u kolapsu, društvo na koljenima i sada ne znamo što ćemo u ovoj krizi zbog COVID-19. Postoji i teškoća u razlikovanju što su laži i mitovi, a što je stvarnost. Mi imamo neke kolektivne snove, ali je Europa doživjela i gruba buđenja iz nekih od tih snova. Imamo proračunska sredstva za socijalnu sigurnost i u 2020. godini trebali smo milijarde e, usmjeriti u tom smjeru. No sada ćemo jednu milijardu preusmjeriti u zdravstvo, a to u državama članicama gotovo da ne predstavlja ništa. I Austrija i Danska već razmišljaju o tome kako ublažiti mjere izolacije. A ovdje se govori o tome kako izgraditi kredibilitet, a na uštrb e, nacija i država i jednako tako nekima je više stalo do slobode kretanja i Schengena nego do ljudskih života. Usto imamo situaciju koja će imati stravične posljedice na tržište rada. Ne želimo da se čini nešto što će još pogoršati recesiju. Što se može učiniti u financijskoj infrastrukturi? Nju stalno napuštamo kada god nas pogodi neka kriza, a u stvari se izrabljuje zabrinutost ljudi koristi se ideologija, pa se onda požuruje Makedoniju i Albaniju na putu u Europsku uniju, pa se e, čine određeni pristisci glede proračunskih sredstava. Sve bi to u stvari trebalo istražiti. Postoje neka lokalna poduzeća koja će shvatiti da su europska pravila nešto što je na njihovu štetu. Usto ljudi gube prihode, primanja, a što je sa e, herojima na e, prvoj e, liniji bojišnice, poljoprivrednicima koji sada pate jer ne postoji nikakav aranžman namijenjen njima. Jednako tako solidarnost se ne odnosi na to što je potrebno Briselu, nego na ono što je potrebno ljudima ESVD pokazuje da je potpuno nedjelotvoran e, i u Libiji i u Turskoj e, glede pitanja imigracije. Europa bi trebala voditi Europsku uniju i treba se sjetiti Antigone koja je napustila pravila kako bi učinila pravu stvar Isto tako treba se sjetiti citata, meni nikad nisu prijatelji oni koji samo izgovaraju prazne riječi. O tome bi svemu Europa, Europa trebala ozbiljno razmisliti. Hvala lijepa, a sada gospodin Zambaski, izvolite. Hvala lijepa, gospodin predsjedniče predsjednice, kolege i kolege. Nitko do sada ništa nije rekao o komunističkoj Kini, koja je šutila koja je lagala, baš kao što je i Sovjetski savez lagao o Černobilskoj katastrofi prije mnogo godina. Ovdje nitko ne govori o odgovornosti komunističke Kine. Drugo što želim reći, Europska komisija je zakasnila. Zbog kašnjenja u njenom radu države članice su morale zatvoriti granice. Kao treće, dragi Šarl, ti bi se trebao sramiti i vjerujem da te je sram. Danas, usred svega ovoga, ti donosiš odluke o paketu o mobilnosti. Treba misliti o stotinama tisućama vozača iz Bugarske, iz Poljske i tako dalje, koji spašavaju živote. Sada su odjednom važni. Sada odjednom drugačije o njima razmišljamo. Sada više nije najvažnije kada i gdje spavaju. Dakle, sada su nam važni, a sutra ćemo ih ponovno odbaciti. To je jedno licemjerje, jedna hipokrizija i to nije prihvatljivo. Mi konzervativci nećemo ovo podržati. Danas nam trebaju razumne gospodarske mjere. A pred nama je tekst koji predstavlja jednu bajku. Ako se ne bude djelovalo i ako se ne bude djelovalo razumno, ponovno ćemo imati černobilsku vrstu krize. Hvala. Hvala lijepa gospodin Botenga. Hvala. Predsjednice, predsjedniče, Vijeće uvijek ponavlja da je najvažnije tržište, što više tržišta. A sada ja ne govorim samo o nedostatku masaka i nedostatku opreme, govorim i o tome da nam je potrebno cijepivo. Mnoge od žrtava COVID-19 moglo se spasiti da smo bili spremni. Mi smo s ovakvim virusima bili upoznati, znali smo i ranije da nam trebaju maske, ali sve se svodilo na novac. Multinacionalne kompanije radije su ulagali u druge stvari, u profitabilnije stvare. A sada bi svi željeli neki lijek, cijepivo. Multinacionalne farmaceutske kompanije sada će ovo iskoristiti prijaviti se za patent, zaštititi svoje intelektualno vlasništvo i zaraditi mnogo novaca na svemu ovome. Za mene su stvari prilično jasne. Nitko ne bi smio profitirati iz ove pandemije. To ne bi trebalo biti niti dopušteno. Zato bi trebalo izmijeniti i dopuniti pravila o europskim zdravstvenim sustavima i patentiranju ne možemo ni časa časiti. Zbog toga želim obvezatne licencije prisilne licencije u Europi koje će omogućiti generičke jeftinije lijekove. To smo već koristili u Južnoj Africi kada neke farmaceutske kompanije nisu željele srezati cijenu lijekova za AIDS. Nelson Mandela je intervenirao i ipak se nekako situaciju riješilo. Dakle, treba stati na stranu života i trebamo zaštititi ljude, a ne kompanije. Hvala. Gospodine Botenga, a sada minuta i pol. Gospodin komedio Oliveres. Hvala lijepa. Kada sam prošli put govorio, nisam znao da ću imati dodatni razlog da se hitno javim za riječ. Dakle, izražavam solidarnost i bliskost prema Italiji, europskoj zemlji koja je najpogođenija ovom pandemijom koja je poput simbola i Kataloniju kao i Italiju pogodio je COVID-19, a sada je čas da iskazujemo solidarnost na svim jezicima Europske unije. Ovo je ekonomska i društvena kriza, pogađa sve naše zemlje, a sada više nego ikad EU treba djelovati kao jedinstveno društvo i iskazivati svoju solidarnost. Pritom mislim na svačiju osob, a i moju osobno. Želim iskazati solidarnost prema cijeloj Španjolskoj i mislim da treba riješiti sve dugove koje će za sobom ostaviti ova pandemija gora od sviju do sada. Trebamo dati sve od sebe da riješimo i zdravstvenu i ekonomsku stranu ove krize. U zdravstvenom smislu treba imati poseban program za vrijednosne papire koji ćemo podržati iz zajedničkog europskog proračuna. Trebamo jednako tako mobilizirati sredstva za znanost i istraživanja kako bismo radikalno srezali vrijeme koje je inače potrebno za pronalaženje djelotvornog cijepiva. To možemo postići samo ako imamo snažnija ulaganja javnih sredstava i bolja, bolje sustave ulaganja. Hvala lijepa. A sada na dvije minute gospodin Odušen. Izvolite. Hvala lijepa. Iskustvo u proteklih mjesec, dva pokazuje da nitko ne može sam protiv ovog virusa, a EU je već učinila nešto i pokazala da solidarnost može pobijediti egoizam i pomoći ljudima koji su potrebiti. 37 milijardi eura mobilizirali smo u borbi protiv COVID-19. Ja sam već ranije u ovom domu predsjednicu Europske komisije tražio da učini više. Rekao sam, potrebno je više. Treba svaki euro iz pričuve 4 milijarde iz godišnjeg E, proračuna za 2020. mobilizirati u smjeru COVID-19. Upravo to sada komisija i predlaže. I treba nam više sredstava, treba pomoći potrebitima. To treba odobriti, brzo riješiti i to treba stupiti na snagu i stići do pacijenata, do liječnika, do bolnica. Ali potrebno je još više. Ovo je tek početak. Treba se pripremiti i planirati za budućnost. Gdje postoji najveća potreba? U bolnicama postoje regije, gradovi, pa čak i zemlje koje nemaju kapacitete, ne mogu zaštititi živote svojih građana, a traže rješenja. Ja imam plan i imam prijedlog. Treba stvoriti zajednički solidarni fond za zdravstvo u Europskoj uniji. Moj je prijedlog da se 50 milijardi eura posveti tom fondu i poboljša na taj način situacija u svim bolnicama, na taj način način će europski građani gdje god živjeli širom EU-a imati dobru zdravstvenu skrb. Postavlja se pitanje, pa imamo li za to novac? Moj je odgovor, naravno da imamo. Treba ga usmjeriti prema spašavanju života europskih građana. Zato predlažem jedan amandman ovoj rezoluciji i od svih vas očekujem potporu. Neka ovaj projekt bude projekt Europskog parlamenta. Neka ovaj saziv 2020. godine bude zapisan u sjećanje svih građana koji je donio nadu i koji je spašavao živote. Hvala. Hvala vam kolega Moreno Sanchez. Hvala vam. Pred ovom velikom krizom moramo dati odgovarajuće odgovore. Nisu dovoljni nekakvi sramežljivi potezi. Ovo su povijesni događaji. Moramo zato odgovoriti solidarnošću, snagom kako bismo izašli iz ove krize, a da pritom nikog ne zanemarimo. Ovo ugrožava našu zajedničku budućnost. Ove odluke su zasigurno prvi korak u dobrom pravcu, međutim sve ovo nije dovoljno. Potreban je plan za inteligentnu rekonstrukciju, neka vrsta novog maršalovog plana za ulaganja, onako kako je predložio predsjednik Sanchez. To je plan koji će imati na raspolaganju solidarna evropska sredstva za ponovnu izgradnju. Iz parlamenta moramo poslati jasnu poruku našim sugrađanima. Prihvaćamo ovaj prvi opći plan, to je rezolucija koju smo svi podržali. Tu su mjere kojima će se odgovoriti na najveće zdravstvene potrebe te na potrebe naših najugroženijih građana. Moramo iskoristiti sva financijska sredstva koja su nam na raspolaganju te sve zakonske mjere koje su nam na raspolaganju. Moramo zaštititi vladavinu prava, temeljna prava, te državu prava. Dakle, moramo nastaviti i sa zelenim planom za Europu, moramo intervenirati u određene sektore kao što su poljoprivreda, turizam i ribarstvo. Ovaj parlament treba sudjelovati u izradi plana za rekonstrukciju, međutim govornik je prekinut. Hvala kolegi Moreno Sančezu, kaže predsjedatelj. Gospodine Sančez, imali ste minutu i pol, kaže predsjedatelj. Ne, ja vam e, nisam ponovno dao riječ. Kaže predsjedatelj, imali ste minutu i pol, a govorili ste duže od dvije minute. Morate imati poštovanja i za druge kolege, te za one koji nas slušaju, kaže predsjedatelj. Riječ ima zastupnica Ris. Hvala vam. COVID-19 nam može pomoći da pronađemo ono pozitivno u ljudima moramo stalno zahvaljivati našim e, zdravstvenim djelatnicima. To također e, znači svu ovu solidarnost koju vidimo diljem Europe, dakle to su ove izmjene proizvodnih e, linija, ovi, ove male E, geste poput e, šivanja zaštitnih e, maski. Ljudi od nas traže sada da pokažemo gdje je Europa, što Europa čini, je li to dovoljno. već je spomenuto što se radi na gospodarskom planu, dakle pakt za stabilnost, pomoć državama, parlament jutro straži više traži da se, e, da se donesu nove obveznice, obveznice za oporavak kako bismo riješili posljedice ove e, krize. Potom djelovanje u području zdravstva. Što točno radi agencija CDC? Nismo još sigurni zašto je to tako. Zašto Evropska komisija nije pokrenula sredstva za humanitarno djelovanje unutar naših granica, pomoći u Mulhausu, u Bergamu, u Madridu, uključiti e, mehanizme civilne zaštite, vidjeti što je ono što fali. Fali hrabrosti. E, ono što još želim e, reći jest nekoliko riječi o našim najstarijim stanovnicima. E, svaka druga smrt je ona starijih sugrađana. Evo, gospođe van der Leyen nema, ali valja istaknuti da trenutne mjere ne šalju dobru poruku. Ja sad nemam točan recept, međutim ono što znamo je da naši stariji sugrađani umiru i od tuge i od samoće, ne samo bolesti i smatram da smo na njih potpuno zaboravili i da se to mora promijeniti. Hvala kolegici Ris. Zastupnik Deman. Hvala vam. U siječnju smo vidjeli da je došlo do pojave smrtonosnog virusa u Kini, međutim tada ni vijeće ni komisija nisu ništa poduzeli. Govorilo se o virusu koji je prisutan u Kini, ali se u smislu individualne zaštite nije ništa poduzelo. Sve do 18. ožujka su šengensko područje i granice ostale otvorene. a zapravo su naši strateški sektori već bivali pogođeni. I sada se postavlja pitanje je li ovaj